Colleagues, please Dragi kolege, molim vas da zauzmete mjesta. Dame i gospodo, hvala. Možemo započeti sa drugim danom sastanka pod odbora sede. Imamo dosta zanimljivih točaka na dnevnom redu. Dopustite mi da krenem od podnošenja izvješća sa službenog posjeta pod odbora sede u Ukrajini. Riječ je bilo o Kijevu i istočnom dijelu Ukrajine, što se do sada već e, uvriježilo kada je riječ o našim službenim putovanjima. Ovo službeno putovanje se održalo od 16. do 20. rujna ove godine. Bila su prisutna četiri zastupnika. koji su bili u glavnom gradu Ukrajine i u istočnom dijelu Ukrajine. Ja sam bila na čelu delegacije, zatim tu je bio gospodin Galer, koji je glasnogovornik za sigurnost i obranu iz EPP-a, Jaromir Štetina, potpredsjednik pod odbora sede i na kraju Arne Lidz iz kluba SID. Također je već postao običaj da započnemo sa detaljnom raspravom o sa krimskim tatarima. Ovoga puta smo imali čast da smo razgovarali sa Mustafom Džamilevom, legendarnim vođom krimskih tatara. I Refatom Čubarovim, koji je koji je bio predsjednik eh, parlamenta krimskih tatara koji je Putin raspustio. Dobili smo informacije o sigurnosnoj situaciji, o teškom naoružanju, posebno nas je zabrinuta činjenica da na Krimskom poluotoku možda postoje strateško oružje Također smo dobili informacije o stanju ljudskih prava, zastrašivanjima, kako pripadnika krimskih tatara, tako i Ukrajinaca koji tamo žive. Dotakli smo se i sigurnosne situacije, posebno slijedom detaljnih inspekcija Of, of the... u Azovskom moru i dovršetka mosta. The uh, meetings, uh, two important meeting. Zatim smo imali dva važna sastanka u sjedištu EOM-a. Prvi sa gospodinom Robanom Truvom koji je na čelu državnog istražnog ureda. Bilo je nekih problema, vjerujem da će kolege detaljnije vas izvijestiti o tome. Kao i obično, prilikom svakog posjeta pod odbora sede imamo i razgovore sa gospodinom Činskim. Na čelu eomm a bio je održan niz sastanaka s njime. E, uvijek se s njime sastajemo prilikom svakog službenog putovanja. Imali smo priliku Uh, ugostiti jednog predstavnika EU-ima ovdje u Briselu. Također smo imali vrlo detaljan razgovor uh, sa veleposlanikom Europske unije u Kijevu, dakle s predstavnikom EU-a u Kijevu. Sastali smo se sa zamjenikom ministra obrane i za europske poslove. Tu je bio i savjetnik za nacionalnu sigurnost. Ukraine, uh, important members Bili su uh, prisutni i značajni zastupnici iz Vrhovne rade. Zatim Hanna Hopka iz odbora za šumarstvo i i također predsjednica odbora za sigurnost iz Vrhovne rade. Nakon našeg povratka iz istočnog dijela Ukrajine, drugi dan smo proveli u Ministarstvu vanjskih poslova gospođa Zerhov, koja je nadležna za europske poslove, bila s nama. Kao što vam je poznato, eh, ona je jedna od vodećih osoba u Ministarstvu vanjskih poslova. Nakon što smo na galeriji pratili važan govor predsjednika u Vrhovnoj radi, eh, a tema su bile izmjene Ustava, među ostalima. susreli smo se sa ukrajinskim premijerom i sa zamjenikom premijera, zamjenicom premijera koju dobro poznajete, budući da je često bila pozvana na niz sastanaka ovdje u Europskom parlamentu, kako na odboru AFE, tako i na pododboru SEDE. Što se tiče istočnog dijela Ukrajine, htjela bih prije svega zahvaliti ukrajinskim vlastima koje su nam pružile mogućnost e, i prijevoz, pružile mogućnost odlaska i prijevoz. Bez njihove pomoći to ne bismo bili mogli učiniti, budući da je to bio posjet u udaljeni dio Ukrajine, Imali smo na raspolaganju helikoptere, što nam je omogućimo da prijeđemo tu udaljenost i imali smo sastanke u Mariupolu. Zapovjednik e, zajedničkih e, snaga, dakle oružanih e, snaga Ukrajine, nam je podnio izvješće, dakle oni su smješteni u Mariupolu. To je doista bilo sjajno izvješće koje je bilo uglavnom usredotočeno na sigurnosne aspekte. Evo gospodin Elisejev, naš uzvanik kojega dobro poznajete, on je nekada bio veleposlanik u Europskoj uniji i bio je također čest uzvanik na prethodnim sastancima pod odbora SEDE. Sada je zamjenik Uh, uh, uh, we pročelnika predsjednikove administracije. During our stay, sorry. During Tijekom našeg boravka u Mariupolu imali smo sastanke ne samo na temu sigurnosti i obrane, sastali smo se također i sa predstavnicima lokalne samouprave, zatim sa zamjenikom gradonačelnika Mariupola i sa nekim članovima gradskog vijeća Što se tiče tema, razgovarali smo uglavnom o gospodarskom stanju u regiji, o izazovima i opasnostima koje predstavlja blokada luka Mariupolu i Birđansku. To je vrlo opasno za gospodarski razvoj čitave regije Rekla bih da smo imali dosta opsežne razgovore e, koji su potrajali čitavu večer i mislim da smo doista dobili kvalitetne informacije o sigurnosnoj situaciji, što uključuje i prometna ograničenja zbog zatvaranja zračne luke Mariupol i blokade luka. Možete zamisliti koje poteškoće to stvara u smislu upravljanja i gospodarskog razvoja čitavog područja. Nakon toga smo otišli u posjet e, lokalnoj školi u Telekivki u blizini Marijupolja. E, ta škola dobiva sredstva Europske unije za obnovu Naime, dobili su sredstva nakon e, određenih aktivnosti u blizini Marijupolja. I, e, next day Sljedeći dan smo helikopterom otišli u Kramatorsk. Tamo smo obišli e, prostorije specijalnih e, promatrača. Moram napomenuti da smo se u Kijevu sastali sa veleposlanikom Sajdikom koji nam je dao informacije o sveokupnom stanju promatračke misije u Ukrajini o nekim političkim, e, postupovnim i praktičnim aspektima koji su relevantni za rad promatračke misije. U Kramatorsku smo imali relativno kratak sastanak. Morali smo požuriti kako bismo se sastali s predstavnicima nevladinih udruga koji, koje djeluju na obje strane e, linije razgraničenja, odnosno kontaktne linije. Zatim smo išli u Majorsk. Ja sam već prije godinu dana bila u Mojersku tako da sam e, na vlastite oči mogla vidjeti što je sve učinjeno. Zatim smo posjetili Avdivku koja je izuzetno oštećena. E, lokalne bolnice još uvijek rade u vrlo teškim uvjetima. Zgrade su u vrlo lošem stanju. Također postoji problema s opskrbom, čak i osnovnih, e, osnovne opreme za bolnice. Nakon toga smo imali razmjenu mišljenja i dobili smo procjenu sigurnosne situacije u regiji. Razgovarali smo sa vojnicima e, jedne pješadijske brigade koja se nalazi u Avdivki. Tamo se nalazi njihov stožer. Nažalost, mm, chair of, e, nismo mogli sve obići. Petras Austrevićus i ja smo ranije obišli takozvanu Z točku bilo je nekih incidenata u blizini Majorska neposredno nakon e, našeg odlaska, tako da nam nije bilo omogućeno da posjetimo taj dio kontaktne crte. Nakon toga smo iz Avdivke Otišli smo vlakom u Kijev, još jedan put, i već ste čuli kako je izgledao posljednji dio programa u Kijevu. Evo, to bi bilo moje izvješće. Galer? Mr. Statina. Izvolite, da. Pa mislim samo da je važno da pokažemo svoju prisutnost, posebno na istoku Ukrajine i da vidimo koje su posljedice kontinuirane ruske agresije u tom dijelu. Moramo pružiti jamstva Kijevu, ali i onima koji su i organizacijama koje tamo djeluju, poput OSS-a, da ćemo im pružiti podršku. U političkom smislu mi se čini važnom da Europska unija u odnosima s Ukrajinom sve više stavlja naglasak na podršku istoku zemlje, budući da je tamo pomoć najpotrebnija. Mislim da je važno uputiti takvu poruku zamjenik e, gradonačelnika Marijupolja i ostali dužnosnici zamolili su nas da u Kijevu i drugdje prenesemo poruku da se ponovno otvori zračna luka u mariupolju Da, e, argument je da je preblizu kontaktne linije. Međutim, moj protuargument bi bio, a ako se nešto neće ponovno dogoditi, to je da će biti srušen civilni zrakoplov u tom dijelu Ukrajine. Mislim da bi otvaranje civilnog zračnog prometa doista značajno potaknulo gospodarski razvoj. To je pitanje upućeno vama E, mislim da bi možda vrijedilo to pokušati. Mislim da bi od toga imala korist čitava regija. Mislim da isto tako vidimo e, i utjecaj posljedice naše pomoći i mislim da e, trebamo podržati taj rad kroz našu nazočnost na terenu. Hvala gospodin Štetina. Hvala vam, predsjedateljice. Dame i gospodo, molim vas da stavite slušalice, ja ću govoriti češki. Htio bih e, kratko iskoristiti ovu priliku da vam zahvalim na ovom debriefingu. No prije svega želim zahvaliti svima koji su se pobrinuli za logistiku, a to je tajništvo našeg pododbora SEDE. Zatim želim zahvaliti potpori ukrajinske vojske koja nam je pomogla u organizaciji programa onako kako smo htjeli. Najvažniji dio programa bili su pregovori sa predstavnicima ukrajinske vojske koji su nas izvijestili o stanju u Azovskom moru. To će biti tema rasprave sa eh, gospodinom veleposlanikom i rado ćemo čuti njihova pojašnjenja. Mi smo obećali vojnicima da ćemo se pozabaviti tom temom i drago mi da gospođa Fotiga otvorila to za raspravu. Hvala. Okay. Thank you very much indeed. U redu, hvala. Ne želim, nisam htjela iznositi previše detalja za vrijeme debriefinga. Kao što znate, sljedeća točka dnevnog reda je vezana uz glavne sigurnosne aspekte naše nazočnosti u Ukrajini. Mislim da je rasprava o sigurnosnim aspektima u Azovskom moru bila jedan od prioriteta i slažem se sa gospodinom Štetinom. E, informacije koje smo dobili u zajedničkom stožeru na istoku o sigurnosnoj situaciji bile su izuzetno vrijedne i doista to cijenimo. Mislim da sada možemo, ukoliko nema dodatnih komentara, prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razvoj sigurnosne situacije na Azovskom moru i u čitom tom području. Doista mi je velika čast i povlastica što mogu pozdraviti tri uzvanika e, koje vjerojatno dobro poznajete. Luc Devin je zamjenik glavnog direktora za Europu i Srednju Aziju u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Vi sigurno poznajete e, veleposlanika Konstantina Jelisijeva. Inače, on je zamjenik načelnika ureda predsjednika. Dobrodošli. E, zatim Radoslava Stefanova, koja je načelnica odjela za Rusiju i Ukrajinu. odjela za politička pitanja i sigurnosnu politiku stožera NATO-a. Dobrodošli. Osobno mislim da ne samo zbog ove misije e, da pratim već neko vrijeme situaciju na Azovskom moru i to između ostalog i zbog e, vlastitog iskustva. I to već e, dugi niz godina u jednoj laguni e, daleko od Azovskog mora. Ja sam bila u Gdansku i bila sam, provela sam dio djetinstva u Elbloku. To je jedna luka u Poljskoj koju su Rusi doslovno blokirali i to sličnim e, aktivnostima kao i ovdje. To je potrajalo dugo dok se situacija nije počela mijenjati. Ja sam imala tu čast da sam bila u vladi u tom trenutku i tada je donesena odluka da se izgradi tunel kako bi se prevladala ruska blokada određenih dijelova Poljske. I to se sada događa, tako da mogu savršeno dobro razumjeti situaciju u Marijupolju, iako se to u smislu razmjera i poteškoća ne, može uspoređivati. Nakon razgovora sa predstavnicima lokalne samouprave u Marijupolju e, zapravo smo postali svjesni toga da smo dali velike količine novca svim organizacijama. E, Evropska unija je najveći donator u Ukrajini i posebno u onim dijelovima gdje je situacija najteža, mi smo skills uspjeli uočiti e, neke obične ljude i vidjeli smo njihove poduzetničke vještine i uvjerena sam da bi u pravim uvjetima Ukrajina bila u stanju gospodarski se razviti i mislim da bi doista mogla postati jednako pravan partner svima nama. No, za stvarni razvoj e, potrebno je riješiti sigurnosnu situaciju, odnosno ponovno je procijeniti ne samo zbog nezakonitog pripajanja Krima, i vrlo negativnih posljedica na sigurnost. Dakle, govorimo o vojnoj, strateškoj sigurnosti. To je važno za sve nas, ne samo za Ukrajince. Riječ je o sigurnosti čitavog crnomorskog područja, pa čak i šire. A sada se događaju nove stvari, gradi se taj most e, preko Kerča, zatim e, imamo tu virtualnu blokadu luka na Azovskom moru. Evo, sada ću dati riječ našim uvaženim uzvanicima. Krećemo od gospodina Devinja, izvolite. Thank you very much, madam. Puno hvala, gospođo predsjedateljice. Uvaženi zastupnici, dobro jutro. Zadovoljstvo mi je biti ovdje i govoriti o ovoj temi koja je jedan od glavnih prioriteta vanjske politike. Od samog početka treba naglasiti to da je kriza u Ukrajini i oko e, Ukrajini e, nešto što neki smatraju manje bitnim od ostalih kriznih pitanja, ali to za nas nije tako. To pitanje nam je ključno. Borba Ukrajine za suverenitet i teritorijalni integritet je važna i zbog toga smo svoja nastojanja ojačali, budući da se Ukrajina suočava sa unutarnjim i vanjskim izazovima. Ona ostaje u srcu naših eh, nastojanja u E, samoj srži svega što se, čime se bavi vijeće, ali isto tako je važna i na međunarodnoj razini i ovdje u Europskom parlamentu. Ne postoji zamor od ukrajinskog pitanja kako neki kažu. Nakon nezakonitog pripajanja i nakon destabilizacije došlo je do pogoršanja sigurnosne situacije na Azovskom moru. To je dodatni izazov u već vrlo kompleksnoj situaciji. Izgradnja Kerčkog mosta bez pristanka Ukrajine dodatan je udarac na e, ukrajinski suverenitet. Izgradnja tog mosta prisilno želi integrirati nezakonito pripojeni poluotok i E, zbog toga narušava teritorijalni integritet Ukrajine čiji je dio. Kerički prolaz e, je sada vrlo veliki e, problem za ukrajinsko gospodarstvo jer dolazi do otežanog prometa. Mi smo svjedočili i tome da je Rusija krenula sa novom vrstom inspekcija trgovačkih brodova koji su na putu prema luci u regiji. Te inspekcije su očito zloporaban ovlasti i e, uzrokuju velike odgode i kašnjenje. To dramatično povećava troškove prijevoza. Inspekcije sada ne traju dva sata kao prije nekoliko mjeseci, već po dva, tri dana kao nedavno. To je ne samo problem za ukrajinska plovila i gospodarstvo, već i za brodove iz EU-a. Izbrojali smo 120 brodova iz EU-a koji su bili e, prošli e, takvu dugotrajnu inspekciju. Istovremeno e, traje militarizacija u Azovskom moru s ruske strane. Nas zaista jako brine korištenje ratnih brodova na tom području budući da je ranije provedena demilitarizacija. Rusija sada želi isključivu kontrolu nad pristupom ovom području. Postoji prijateljski sporazum između Rusije i Ukrajine vezan uz pristup to bi trebalo sve riješiti putem konzultacija i pregovora. Ja bih želio iskoristiti ovu priliku kako bih pozdravio politiku Ukrajine koja diplomatskim načinima pokušava riješiti ovo pitanje. Mogu se koristiti i pravni instrumenti međunarodnog prava e, prema e, UN-ovoj konvenciji o pravu mora i na temelju odluke arbitražnog suda. Mi mislimo da smo reagirali u pravom trenutku. Osudili smo izgradnju Kerčkog mosta Rusije bez pristanka Ukrajine, a izrazili smo i svoju duboku zabrinutost zbog eh, pogoršavanja sigurnosne situacije na Crnom moru i Azovskom moru. Kao što znate, 31. srpnja Europska unija je dodala eh, eh, šest subjekata koji su sudjelovali na izgradnji Kečkog mosta na e, popis problematičnih aktera. A sada još jednom podcrtavam potporu EU-a Ukrajini. Naša je namjera i u budućnosti biti uz Ukrajinu. To smo izrazili i na samitu u srpnju i na sastanku odbora. Puno hvala gospodine Devin, a sada veleposlanik Jelisijev. Izvolite. Dobar dan svima. Hvala predsjedateljice, zaista mi je uvijek zadovoljstvo obratiti se zastupnicima. Hvala vam na zanimanju za moje mišljenje i hvala vam na mogućnosti da ovdje budem sa svojim velikim prijateljem Lukom Devinjom i gospođom Stefanovom. Eto nas ovdje razgovaramo ponovno o još jednom problematičnom mjestu u Ukrajini. Nažalost, ponovno svjedočimo agresivnom ponašanju Rusije. Kao što i sami znate, a to je već e, spomenuto, od 29.4. ove godine krenula je izgradnja Kerčkog mosta. Time Rusija aktivno narušava promet e, plovila kroz Kerčki prolaz i rutinski zaustavlja i usporava isporuke brodova. Prema međunarodnim konvencijama i pravu te bilateralnom sporazumu između Ukrajine i Rusije to nije dopustivo, a ipak se utječe na već dvije stotine e, brodova, ne samo ukrajinskih, nego i onih iz EU-a, kao što je već rekao EU. Brodovi su dolazili iz Austrije, Bugarske, Hrvatske, Kanade, e, Grčke, Rumunske, Turske i tako dalje. Te takozvane inspekcije se odvijaju katkada i blizu ukrajinske obale, što e, ulazi u e, područje od 12 nautičkih milja od ukrajinske obale. Osim toga, e, pokrenuli, pokrenut je i sustav, ja bih nazvao do vrlo strogih inspekcija ukrajinskih e, brodova. Isto tako sjećamo se što se događalo 2003. godine. Čini se da se sada Ukrajinu kažnjava zato što kreće prema UN-u i NATO-u. 2014. godine krenula je okupacija u Donbasu, kada se željelo kazniti Ukrajinu zbog pridruživanja, a sada ponovno svjedočimo istomu. Sada Nekoliko riječi o vojnim aspektima. Krenula je militarizacija i o tome smo već ovdje čuli i to nije tajna. Rusija je krenula jačati svoje prisustvo na Azovskom moru u zoni koja je ranije bila demilitarizirana. Rusija želi dovršiti e, svoju e, pomorsku prisutnost, a isto tako želi e, nadzirati dolazak svih brodova iz Kaspijskog mora. Osim toga u Crnom moru je aktivna i obalna straža Rusije i sigurnosne snage Rusije, te dolaze u Azovsko more. Rusija želi ponovno pokrenuti i e, svoju e, luku u Krimu Um, koju je ranije koristila u vojne svrhe. Ovdje treba istaknuti nekoliko stvari. Kao prvo, militarizacija Azovskog mora predstavlja rizik za Donbask, za Azovsko more i uh, Ukrajina mora ojačati svoj položaj kako bi Rusiji bilo teže e, intervenirati. Jednako tako treba očuvati tešku industriju Ukrajine u tom području. Smatra se da će na tom području Rusija nastaviti sa svojim agresivnim planovima. Ja sam zahvalan e, na tome što je govorila gospođa Fatiga, a to je da bismo mogli Europsku komisiju zamoliti da pokrene poseban program koji će se odnositi na Mauri polj i obližnja područja kako bi se ta područja rehabilitirala i kako bi se riješio problem nezaposlenosti. Na taj način će se poboljšati e, društveno i gospodarsko stanje za građane. Ruski su ciljevi sljedeći. Potpuna kontrola nad Crnim morem i Azovskim morem. Rusan ja na taj način želi dodatno destabilizirati Ukrajinu. Uz to želi neutralizirati istočni dio djelovanja za NATO i EU. Agresivno se ponaša na Azovskom moru, a uz to testira kako će reagirati EU i ostale demokratske zemlje. Rusija to čini e, e suptilno, a mi bismo željeli EU kao i NATO partnerske zemlje pozvati na to da dodatno ojačaju sankcije prema Rusiji zbog agresivnog ponašanja na Azovskom moru. Pozivamo EU i druge partnerske zemlje da uz to uvedu i posebne sankcije u ruskim lukama na Azovskom moru. Ruske luke na Azovskom moru krše sankcije međunarodne zajednice i EU-a nametnute zbog stanja sa Krimom. Mi se nadamo da će sankcije protiv ruskih luka e, zaista biti i uvedene. Rusija uz to koristi i svoje taktike ne samo ovdje nego na Baltičkom moru i Mediteranu. Dakle, ovo kod nas je samo poligon za testiranje takvog ponašanja. Kao što znate, već su provedene vojne vježbe Rusije blizu Švedske. Osim toga, ove godine su pokrenuti projektili a i krenulo se prema e, Latviji. Dakle, nezakonitim pristupom Azovskom moru Rusija ponavlja ono što inače čini. Ako nitko ništa ne učini, Rusija će povećati svoje apetite. Ukrajina pokušava učiniti sve što može sa svoje strane kako bi suzbila rusku agresiju. Želimo riješiti taj problem svakako na miran način kroz diplomatske i političke kanale. Kao što znate, u Kerčkom prolazu već smo krenuli sa arbitražom prema e, konvenciji u a o pravu mora. Što se tiče E, baze u Azovskom moru. Nadamo se da ćemo uspjeti e, čuvati svoje teritorijalne vode, svoj suverenitet i svoje pravne interese koji uključuju i gospodarski interes Ukrajine u Azovskom moru. Ja međutim ovdje nisam samo zato kako bih vam se potužio. Želim odaslati i poruku prema partnerima u EU i na međunarodnoj razini. Budite odlučni. Mi jesmo i tekako zahvalni EU na vrlo snažnim izjavama potpore prema suverenitetu i integritetu Ukraje, Ukrajine, posebno kada se radi o Azovskom moru i o Krimu. Međutim, sada je kucnuo čas i to da sa riječi pređemo na dijela. Potrebno je djelovati na praktičnoj razini sa strane EU-a i sa strane NATO-a. Mi smo svakako i tekako zahvalni i e, zato da će, ako sam dobro shvatio, u narednih nekoliko tjedana u parlamentu biti održana posebna saslušanja koja se tiču Kerčkog prolaza ja bih zastupnike parlamenta zatražio i da donesu vrlo snažno sročenu rezoluciju Europskog parlamenta u kojoj će se aktivnosti od strane Rusije proglasiti agresijom. Vijeće i parlament molim da e, e, uvedu dodatne sankcije protiv Rusije. Što se tiče ruske gradnje mosta u Kerčkom prolazu. Kao što je Luk već rekao, EU je uvela sankcije prema šest gospodarskih objekata koji su gradili most. Ali to je u stvari premalo. Trebalo bi uvesti sankcije koje su mnogo snažnije, koje se ne odnose samo na kompanije koje grade most. Postoje naime i kompanije koje koriste Kerčki most. Mi smo spremni na to da Europskoj uniji proslijedimo dokumente koji se toga tiču. Pozivamo EU da uvede dakle sankcije protiv ruskih luka na Azovskom moru. Mi uz sve ovo računamo i na sljedeće računamo na to da će e, države članice eu zaustaviti svoju suradnju sa Rusijom e, i e, zaustaviti gradnju novih ratnih brodova u Rusiji. Nije tajna da se takve aktivnosti odvijaju, a takva vrsta suradnje bi trebala odmah prestati. Oslanjamo se i na to da ćemo nastaviti suradnju sa članicama NATO-a, članicama EU-a i da ćemo na taj način ojačati obrambene snage Ukrajine te da ćemo osuvremeniti svoju flotu. Jednako tako nadamo se da će ojačati angažman EU-a u Mariju polju i da će krenuti novi projekt o kojemu sam ranije govorio, putem kojeg ćemo imati nova ulaganja i poboljšati gospodarsko stanje u toj regiji a sada bih se usredotočio kratko na sljedeće. Želim vas izvijestiti o tome da je Ukrajina predana mirnom rješavanju ove situacije. Situacije ne samo u Kerčkom prolazu i Azovskom moru, već i na cijelom području Donbasa i šire. Poznato vam je da Rusija nastavlja svoju agresivnu politiku na istoku Ukrajine. Rusija namjerava održati lažne i nezakonite lokalne izbore u studenom u Lugansku i Donjecku. Mi bismo svoje partnere iz EU-a stoga pozvali ne samo na osudu takvih aktivnosti, već i na to da budu li ti izbori zaista održani, Rusija mora biti primorana da plati za to cijenu. Kakva bi to cijena bila? Još jače sankcije. Mi vjerujemo da rusku agresiju možemo suzbiti ne e, samo e, kao što smo to činili do sada ili ignoriranjem, već moramo zaustaviti agresora i snažnije nastupiti prema Rusiji. Zato se oslanjamo na solidarnost EU-a, te se oslanjamo na mudre odluke EU-a u budućnosti. Nadamo se da će one produžiti sankcije, ali one nisu dovoljne. Kucno je čas zato da sada krenemo razgovarati i šire. Treba poboljšati situaciju ne samo u Ukrajini, već i šire. Imamo situaciju sa nizozemskom, sa kemijskim oružjem i tako dalje. Na posljedku, ne manje važno, kada je riječ o predmetu Solsberi, o Brexitu, o Nizozemskoj. Svi su ti problemi krenuli od Ukrajine. Čak smo imali i e, trovanja. Sve kreće od Ukrajine, a onda se širi. Sjećate se i Wagner skupine. Sve je krenulo u Ukrajini, prema Krimu, prema Siriji i tako dalje. Želim reći da već imamo dovoljno dokaza i zaista bogatu argumentaciju za to da se sankcije EU-a i međunarodne zajednice trebaju dodatno osnažiti. Ja bih za kraj još samo podcrtao sljedeće. Ako ne budemo reagirali, situacija će dodatno eskalirati. Samo solidarnošću i zajedničkim djelovanjem možemo zajamčiti to da će Rusija početi poštivati međunarodno pravo i suverenitet te teritorijalni integritet Ukrajine. Hvala. Hvala gospodine Jelisijev, a sada gospođa Radoslava Stefanova iz NATO-a. Madam Chairman, and thank you very much for this invitation uh, and, good morning. Uh, um, I, I welcome such discussions uh, between our organizations, but also with our uh, very special Ukrainian partners. Um, so... E, kao što je jako dobro da se sastajemo s našim ukrajinskim partnerima. Puno toga već smo čuli iz usta prethodnih govornika. Ja ću se e, sada usmjeriti na perspektivu NATO saveza i na način na koji E, mi gledamo na pogoršanu sigurnosnu situaciju u Azotskom moru. E, prva stvar koju želim reći e, je isključivo iz perspektive NATO saveza i članstva u NATO savezu. Mi Azotsko more vezujemo za sigurnost crnomorskog područja i općenito euroatlantskog područja. Dakle, mi smatramo da je to vezano za našu sigurnost i s obzirom na sve ono što je e, NATO pokrenuo od kada je e, Rusija e, agresivno krenula sa ponašanjem 2014. godine. Sve ovo odnosi se na jugoistočni bok NATO saveza gdje imamo tri države članice NATO-a i partnerske zemlje koje smatramo da su sigurnosno vezane za nas. E, prije dvije godine sastanak na vrhu u Varšavi donio je odluku o e, isturenoj prisutnosti po mjeri, dakle e, NATO na Crnom moru u Rumunjskoj, E, i e, ojačali smo također zračni nadzor nad Bugarskom i Rumunjskom, a također imamo vojne vježbe, pomorsku prisutnost, a surađujemo i s partnerima, naročito s Ukrajinom. Naravno, naši su čelnici stalno e, izrazili ne samo zabrinutost, već i su i osudili e, rusko djelovanje kako na Crnom moru, tako i drugdje. Što se tiče euro, a, dakle drugdje u europskom području, a e, naši su čelnici ovdje u srpnju u e, Briselu, u Brazilskoj e, u na briselskom e, sastanku na vrhu i u briselskoj deklaraciji naročito osudili izgradnju mosta iznad Kerčkog tjesnaca. I smatramo da je jako loše i to se osudilo. Dakle, vojno prisustvo kako na Azorskom, tako i na Crnom moru. Mi smo dakle uveli i naše sustave odvraćanje što je jako važno. Imamo sastanke na visokoj razini gdje se to potvrdilo, a također smo i pojačali potporu Ukrajini. Ukrajina je naš poseban partner već dugo godina. Ministar Elisejev govorio je o potrebi da se konkretno pomogne Ukrajini. Mi upravo to i radimo od 2014. godine. Iako smo to intenzivirali u posljednjih, rekla bih, godinu dana. Pomažemo Ukrajini da e, izgradi ponovno svoje <clears throat> ratnu mornaricu i općenito pomorske kapacitete koje je uvelika je Rusija uništila 2014. godine. E, NATO nikada neće priznati nezakonito pripajanje Krima i e, niti vojnu intervenciju u Donbasu. To je dakle stajalište NATO saveza. Što se tiče mjera potpore, osvrnula bih se sada na ono što NATO savez konkretno radi kako bi pomogao Ukrajini naročito na planu pomorstva, odnosno mornarice. Imamo e, mnogo predstavnika u Kijevu. Osoblje našeg ureda u Kijevu učetverostručilo se. Naročito imamo stručnjake za reforme na planu obrane i sigurnosti. Mi smo poslali naše stručnjake i u ukrajinske strukture, naročito u Ministarstvo obrane, a radimo također i na razvoju mornarice u Ukrajini. To je vrlo važno i e, pokušavamo pomoći pritome Ukrajini da jednog dana uđe u NATO savez. Dakle, sada pokušavamo Ukrajinu približiti NATO-vim standardima i praksama, e, u ovom slučaju specifično na planu e, pomorstva. Također e, pomažemo u pravnom smislu na izradi zakona u njihovom parlamentu. Tako smo primjerice pomogli na izradi zakona o obrani i sigurnosti koji je nedavno usvojen. Radimo također na promicanju interoperabilnosti naših snaga. Ukrajina je u tom smislu jako, e, došla jako daleko jer je uključena bila u veliku većinu zajedničkih vježbi, uključujući i pomorske vježbe. Prema tome, Ukrajina treba nastaviti s reformama sektora obrane i mi u tome pomažemo. Međutim, Ukrajina kreće s vrlo dobre polazne točke. Vježbe koje smo održali u srpnju, koje su se zvali Sea Breeze, pomorski povjetarac, dakle tu su sudjelovale mnoge snage. Radili smo od pomorskih eh, vježbi, eh, zrakoplovne snage, i e, podmorničke snage u, e, su sudjelovali u toj vježbi i e, radili smo također na pitanjima traženja i spašavanja na moru. Ukrajinske snage dakle jako su verzirane u tim pomorskim operacijama. Ukrajina također sada prolazi i kroz to da uđe u jednu drugu operaciju NATO saveza, Sea Guardian, koja e, je na sredozemlju, NATO je pokrenuo na sredozemlju i e, radi se na pitanjima promicanja osvještenosti na Mediteranu i borbi protiv terorizma. A Ukrajina je već sudjelovala u operaciji Active Endeavor koja je bila e, zapravo jedna prethodnica Sea Guardiana gdje je Ukrajina imala e, jednu svoju fregatu. Radimo s Ukrajinom kako bismo e, pojačali e, informiranje na tom planu i ojačali smo mornaričko zapovjedništvo u Odesi. Mi e, smo e, također održali nekoliko manjih vježbi u proteklih nekoliko mjeseci kako bismo e, također pomogli jačanju ukrajinskih vojnih snaga. Dakle, mogućnosti da Ukrajina sudjeluje u vježbama NATO saveza su mnogobrojne. Ukrajina je također sudjelovala i u vježbama u Danskoj e, u svojstvu promatrača. Bile su dakle to pomorske vježbe, a također e, došli su u Bergen u Norvešku u travnju da sudjeluju na konferenciji u školi u medicinskim temama vezane za mornaricu. E, nadalje radimo i na obuci ukrajinskih snaga. jedan program je bio jako važan za cijeli obrameni sektor i sve organizacije na području obrane u Ukrajini, a naročito e, na e, Pomorskom institutu, Mornaričkom Pomorskom institutu u e, Odesi, jer su se nakon ruske intervencije na Krimu morale u potpunosti obnoviti te snage u Ukrajini. Što se stručnjaka siče, dio njih koje pomažemo im tako što smo ih poslali izravno u Ukrajinu, ali isto tako uspostavili smo čitav niz instrumenata koji Ukrajini trebaju pomoći da ostvari kriterije potrebnih za ulazak u NATO. Među različitim instrumentima jedan od njih je specifičan za Ukrajinu, a to je odbor eh, NATO Ukrajina koji će se usput budi rečeno sastati sljedeći tjedan. Zatim ministar Černaš je jedan od onih s kojim redovito surađujemo vezanim za okupirana područja, a e, također glavni tajnik e, NATO sastaće se s ministrom Klimkinom nedavno. Dakle, mi e, radimo na tim pitanjima i želimo se suprotstaviti Rusiji koja vrlo provokativno djeluje u Ukrajini, uključno i na Azotskom moru. I dalje se sastajemo i s Rusijom u okviru vijeća e, između NATO saveza i Rusije, a uvijek se kao prva točka dnevnog reda stavi Ukrajina. Vrlo važno je dakle da se mi konzultiramo s Ukrajinom kako bismo Rusiji prenijeli određene poruke, a naravno prenosimo i naše poruke o tome da smo zabrinuti zbog ruskih djelovanja i posljedica tog djelovanja. Sada dakle pregovaramo s Ruskom federacijom organizaciji sljedećeg sastanka gdje ćemo raspravljati o e, mnogim djelovanja Rusije uključujući i na Azotskom moru. Sada ću stati, hvala lijepa, vrlo rado ću s vama razgovarati i o drugim temama, o e, tome što radimo u svojstvu odvraćanja, kako onome što radimo da e, podržimo Ukrajinu, jer na tome puno radimo i to je jedno od naših prioriteta. Prije no što zaključim, međutim, reći ću da mi na crnomorskom području imamo još dva druga partnera, to su Gruzija i Moldova, s kojima imamo jake partnerske, jako partnersku suradnju. Hvala lijepa, otvorit ću sada raspravu. Podsjetit ću vas da nam je vrijeme ograničeno, pa vas molim da ne govorite dugo. Inače, e, naše tijelo, tijelo Europskog parlamenta, e, postoji i mi stalno sudjelujemo e, u radu e, i našim odnosima, dakle s vrhovnom radu, s vrhovnom radom. A sada dajem riječ pod predsjedniku te skupine. Hvala lijepa. U ime Ukrajinskog izaslanstva e, pri Europskom parlamentu zahvaljujem pod odboru SEDE, a naročito vama, gospođo predsjednice odbora, e, što je Ukrajina uvijek jedan od vaših prioriteta. Hvala također svim sudionicima današnjeg sastanka koji su nam e, rekli mnogo o e, situaciji, naročito o pogošanju situacije na Azotskom moru. E, Ukrajina e, jako obraća pažnju na sigurnosnu situaciju, naročito na Azotskom moru. Na zajedničkom e, tijelu, o tome smo razgovarali sa zastupnicima Vrhovne rade i iz parlamentarnog odbora. Razgovarali smo o njima prije otprilike tri tjedna. U zajedničkoj preporuci i konačnom zaključcima rekli smo citiram, da smo izuzetno zabrinuti zbog pogoršanja situacije na istoku Ukrajine, uključujući i sve više prisustvo Rusije na Azovskom moru te blokiranju brodova nakon izgradnje Kerčkog mosta. Kraj citata. Dakle, e, e, znamo i kako, koga smo sve stavili na popis za sankcije e, zbog izgradnje tog mosta. Nažalost, u medijima e, i javnosti ne raspravlja se puno o situaciji na Azotskom moru i tim prije je važno da o tome raspravljamo u Europskom parlamentu. Ono što je za nas naravno najvažnije jest što da radimo kako bismo nešto napravili po pitanju te situacije i gdje nam u pomoć može priskočiti međunarodno pravo. Zato bi mi jako drago bilo da čujem od današnjih gostiju e, može li se poslati tamo misija Ujedinjenih naroda, e, mirovna pomorska misija, kao što su neki sugerirali, ili pak što bi u tom smislu mogla napraviti Europska unija. Drugo, zanimalo bi me da nam gospodine Devinjez kaže što misli o prijedlogu gospodina Elisejeva o daljnjem djelovanju Europske unije. Hvala, sada riječ ima Tune Kelam. Hvala lijepa. Hvala svima koji su održali izlaganje o situaciji na Azotskom moru i e, smatram da je zaista situacija zabrinjavajuća jer se vidi da ruske vlasti malo pomalo e, sve više kontroliraju Azotsko more. Slažem se s veleposlanikom Jelisejevim da je potrebno e, da Evropska unija kao i države članice G7 potvrde suverenost Ukrajine nad Azotskim morem, Krimom i Krčkim mostom. Za slučaj da djelovanje Rusije eskalira, a brine nas to što je Rusija blokirala desetke trgovačkih brodova koji plove ne samo pod ukrajinskom zastavom, već i pod zastavama drugih zemalja, uključujući i nekim od zastava Europske unije, a jednostavno je to opravdala e, pitanjima terorizma. Mislim da mi moramo biti spremni reagirati tako što e, bismo uveli nove sankcije protiv Rusije. Slažem se također da bi Europska unija morala djelovati konkretno i više ulagati u e, razvoj ukrajinskih luka, Berijanski i Maropolj, e, kojima bi se dakle omogućio lakši pristup tim lukama. a također bi e, NATO-vi brodovi trebali više dulje ostati u um, Azotskom moru. Hvala. Sada e, riječ ima Marek Jurek. Chcesz zabrać głos nadal. this? So uh, sorry, I could not follow. I'm, I'm sorry, Mrs. Rebecca. Thank you. Thank you. Oprostite, dajem riječ gospođi Hams. Hvala svima i hvala na izvješću koje ste nam podijeli o vašoj posjeti u Ukrajini. Došla sam na ovaj sastanak zato što me e, zanima pitanje ili bolje da kažem odgovor na to što napraviti kao reakciju na eskalaciju situacije u Azotskom moru. Ja sam čula od kolega prije ovog sastanka i i zaključak da se za sada, da sada nema adekvatne reakcije. Zanima me da li u našoj e, službi za vanjsko djelovanje ili pak u NATO savezu se vode rasprave o tome kako konkretno reagirati. Osobno mislim da ima razloga uvesti nove sankcije. Jer ako eh, ništa nema posljedice, onda kako da zaustavimo Rusiju u daljnjim agresijama. A također eh, rado bih razmotrila posljedice odluke Vrhovne rade e, o ustavnim promjenama i mogućnostima da uđe Ukrajine u NATO. Je li to posljedica toga? I mislim da se te stvari ne mogu ignorirati i važne su za odlasni između Europske unije i Ukrajine. Hvala. Zastup Kijanuš Zemka. Hvala lijepa. Hvala svima što su ove informacije podijelili s nama. Nažalost, ovo samo potvrđuje ono što smo ranije čuli o situaciji na Azotskom moru. Potvrđuje također i to da Rusija ne namjerava stati na onome što je već postigla, želi još i više što nas brine. E, ukrajinski se e, brodovi presreću, ali e, sada su i brodovi iz Europske unije ti koje se zaustavljaju u svrhu kontrole. Dakle, htio bih se sada osvrnuti na tri pitanja. Prije svega, podržao bi sve što Europska unija može napraviti što bi konkretno moglo pomoći Ukrajini, jer zaista Ukrajina ima sva prava očekivati pomoć od Europske unije. Drugo, mislim da je situacija postala toliko zabrinjavajuća da bi bilo zaista dobro da Europski parlament zauzme čvrsti stav Učinimo li to službeno, možemo sigurno računati, po mom mišljenju, na široku potporu. Treće, možda se varam, ali mislim da je sporazum iz 2003. godine koje je Ukrajina potpisala s Rusijom, ono gdje se traži pravna utemeljenost. Ali sada se to koristi E, jedna strana to koristi kao e, sredstvo pritiska. Međutim, te dvije zemlje jednako pravne su potpisnice tog sporazuma. Jer e, možda bi Ukrajina mogla na taj način kontrolirati ruske brodove. To bi bio način da Ukrajina pokaže da može da može dakle se oduprijeti. gospodin Jurek se vratio i želite li se javiti za riječ? Da. Ja imam nekoliko pitanja koja nisu vezana isključivo za pitanje za sigurnosti, zaštite i ljudskih prava. Gospodine ministre, što radi Ukrajina? u Vijeću Europe. Naime, u Vijeću Europe Rusija mora odgovoriti na pitanja koje joj se upute, naročito vezano za Krim i za ljudska prava. To je moje prvo pitanje. A drugo pitanje je kako vi ocjenjujete sporazum iz Minska? Da li on danas može jamčiti mir i sigurnost, naročito na istoku Ukrajine. To, dakle, nema veze sa problemom kojim sada govorimo o Azotskom moru. Hvala, evo i ja ću reći e, nešto u ovoj raspravi vezano za ono što je već rekao gospodin Zemka. Naime, bilateralni sporazum između Ukrajine i Rusije je nešto o čemu smo također govorili za vrijeme našeg posjeta Ukrajini. E, taj sporazum potpisan je 2003. godine, a potpisali su ga tadašnje ukrajinske vlasti, njihov tadašnji predsjednik Kučma s jedne strane, te ruske vlasti s druge strane koliko sam shvatila da ima pravnih e, problema koji se postavljaju e, u sagledavanju sadašnje situacije. To ne samo zato što je Krim ilegalno pripojen. E, po mom sudu stvari su jasne od 2007. godine, a naročito nakon događaja u Gruziji gdje je Rusija vodila rate, e, jasno se vidjelo kako Ruska vodi agresivnu politiku. Dio te agresivne politike, koja je zapravo povijesna agresivna politika, zapravo želi da se određena mora, e, Crno more, Kaspijsko jezero i Azotsko more e, kontroliraju. Vidimo to i e, na Baltičkom moru. A Rusija zapravo želi nekako e, stvoriti, e, gledati na to kao vlastita mora i zapravo ograničiti ili dopustiti pristup drugima. Ja se zapravo nadovezujem na pitanje gospodina Zemke, a to je kakve se protumjere mogu poduzeti te kako mi možemo tomu pridonijeti. E, za vrijeme e, e, sastanka EPT-a sastanka dakle, partnerskog vijeća e, čula sam rasprave o tome, primjerice da brodovi plove u konvojima. Dakle, da se nešto napravi, uspostavi neki status quo tim morima. Evo, gospodine Devin, imate prvi riječ. Hvala vam i zahvaljujem uvaženim e, zastupnicima na postavljenim pitanjima. Da kako situacija na Azovskom moru i šteta nanesena ukrajinskom gospodarstvu samo su jedan od problema koje uzrokuje ruska intervencija u Ukrajini ne smijemo zaboraviti niti na 11 milijardi eura koliko je Europska unija izdvojila u vidu bespovratnih sredstava i zajmova. Ne smijemo zaboraviti niti potporu za sukob. E, činjenicu da smo mi najveći donator u misiji OSS-a u toj regiji. Također namjeravamo povećati E, financijsku pomoć u smislu sigurnosti pred izbore. Dakle, mi pomažemo Ukrajini na razne načine. Mislim da bi bilo teško izolirati jednu aktivnost ili grad. Mislim da nije potrebno govoriti ovdje u ovome domu da su države članice isključivo nadležne prema institucionalnom ustroj Europske unije za izricanje sankcija. Dakle, ukoliko države članice žele, mogu stvoriti nove sankcije. Ako na države članice ekonomski se odražavaju ove inspekcije, naime 2013. godine u kolovozu mnogo prije zbivanja u Donbasu Rusija je javno izjavila da će organizirati 100% inspekciju kamiona, e, što zapravo znači de facto blokadu čitavog prometa. E, dakle, ukoliko e, države članice osjećaju posljedice, mogu se pozvati, e, odnosno mogu propitati takve inspekcije, posebno članak 5. VTO-a. neki, neka izuzeća iz sigurnosnih razloga, no ne mogu se koristiti za ovakvu de facto blokadu, prikrivenu blokadu. Postoje mnoge stvari koje institucije Europske unije već e, poduzimaju, međutim što se tiče sankcija i ove konkretne situacije, rekao bih da one države članice koje osjećaju ekonomske posljedice ili koje žele politički reagirati, tu trebaju e, imati, dakle trebaju reagirati. Hvala. Zahvaljujem e, svim govornicima na zanimljivim komentarima. Želim se samo nadovezati na predstavnika iz NATO saveza i htio bih reći da Ukrajina zapravo danas brani istočnu granicu NATO saveza. Ova situacija je vrlo posebna s obzirom da Ukrajina nije članica NATO saveza. u tome je problem. Zato bih apelirao na NATO da bude hrabri i da se barem Ukrajini da akcijski plan za članstvo u najmanju ruku. Moja zemlja ispunjava glavne kriterije za članstvo u NATO savezu kao što je sigurnost e, obrambeno i sigurnosnom području, Nedavno smo donijeli jedan proevropski proatlantski zakon o sigurnosti, tako da je krajnji trenutak da se progovori o postupnom e, uključivanju Ukrajine u NATO. Zahvalan sam Rebeki Hans koja je podsjetila na predsjedničku inicijativu u parlamentu Ukrajine da se u ukrajinski ustav ugradi strateški cilj Ukrajine, a to je punopravno članstvo u NATO savezu i Europskoj uniji. Ovdje govorimo o vrijednostima, razgovaramo o odlučnosti Ukrajine da se približi Europskoj uniji i NATO-u. I to je naš sasvim prirodan i logičan izbor. I mogu vam samo reći da smo u Europskom parlamentu, u pa ukrajinskom parlamentu imali uspješan e, postupak i te ćemo izmjene vjerojatno donijeti već početkom sljedeće godine. Nedavno je e, Ustavni e, sud uzeo razmatranje te izmjene i nadamo se da ćemo dovršiti taj postupak u parlamentu, da ćemo imati većinu. Što se tiče situacije u Mariupolju... E, ukrajinske vlasti budno prate razvoj događaja e, na tom području i u predstojećim danima, naime do kraja ovoga tjedna, ukrajinski predsjednik će posjetiti područje Mariupolja i razgovarat ćemo o e, obnovi i o tome kako reagirati na agresivno ponašanje Rusije u prije nekoliko tjedana moj predsjednik je sazvao posebni sastanak e, Vijeća za nacionalnu sigurnost. Tu su donesene neke važne odluke o tome kako reagirati na agresivne postupke Rusije. U osnovi se radi o tome da bi sve trebalo riješiti diplomatskim i političkim putem. Mi ne želimo rat, mi želimo mir i to je naša osnovna postavka. Neki uvaženi govornici su spomenuli bilateralni sporazum između Ukrajine i Rusije iz 2003. godine na Azovskom moru. Da, točno je, sukladno tom sporazumu to je more priznato kao unutarnje more i Ukrajine i Ruske federacije. Međutim, nažalost, ključno načelo iz toga sporazuma jest sloboda plovidbe. Problem je u tome što Rusija zlouporabljuje tu slobodu plovidbe i u tome je problem. Svi komercijalni brodovi, svi trgovački brodovi imaju sva prava za obavljanje svoje gospodarske aktivnosti koristeći se ukrajinskim lukama. Međutim, Rusija to pokušava zlouporabiti, pokušava ići na blokadu i zato imamo velike E, veliku, velike ekonomske gubitke u ukrajinskim lukama. To je doista za nas veliki izazov i veliki gospodarski problem. Zbog e, takvog ruskog ponašanja došlo je do pada prometa u e, ukrajinskim lukama na Azovskom moru od 43%. Ponekad Rusija pokušava čak do šest dana e, uh, vršiti inspekcije, što je neprihvatljivo. Mi se doista nadamo da će Europska unija na svojim sljedećim sastancima donijeti stav o takvom ruskom ponašanju na Azovskom moru. E, sljedeća prilika je možda sljedeći tjedan na sastanku e, Europskog vijeća. Nadamo se da će se i ta tema naći na dnevnom redu i da će se izvući neki zaključci, odnosno da će se donijeti neki zaključci na tom sastanku Europskog vijeća. Mnogo toga bi se moglo poduzeti Bas. E, SMM je trenutno aktivan na području Donbaska. Mislim da bi trebalo aktivirati taj mandat i za nadzor situacije na Azovskom moru i Kerčkom prolazu. Mislim da bismo trebali raditi na, na tom stalištu. Osim toga, kao što je već spomenuo Luk, potrebna je određena pomoć. Ja ću vam iskreno reći, mi vjerujemo da bi Europska unija mogla poduzeti i više, a mislim da bi trebalo konačno osloboditi prvu tranšu mikrofinancijske pomoći Ukrajini. Nadam se da bi se to moglo učiniti do kraja listopada. Za nas je ta poruka izuzetno važna imajući u vidu da Ukrajina trenutno provodi glavne parametre e, koji su potrebni za dobivanje makrofinancijske pomoći. Želim apelirati na prijatelje u Europskom parlamentu da se zatraži od komisije da ukonačno, ispuni svoje obećanje, isplati prvu tranšu te mikrofinancijske pomoći u iznosu od 500 milijuna. To nije velika svota, ali bi bila poruka upućena Rusiji da Europska unija stoji uz Ukrajinu. Dakle, on, to ima svoju simboličku težinu. E, zahvalan sam na pitanju provedbi sporazuma iz Minska. To je pitanje kojim se bavim 70% svog radnog vremena. I mogu vam reći da je Ukrajina predana provedbi svog dijela obveza E, koje proizlaze iz sporazuma iz Minska. Primjerice, prošli tjedan je održano glasovanje u Vrhovnoj radi gdje je podržana inicijativa predsjednika Ukrajine i produžena je valjanost e, zakona posebnog statusa do 31. E, prosinca 2019. godine. Mislim da je to vrlo odgovoran stav ukrajinskih e, vlasti i predsjednika. Nažalost, Rusija nije provela niti jedan sigurnosni aspekt iz sporazuma iz Minska a to je od ključne važnosti da se prestane sa ubijanjem Ukrajinaca, da se povuku e, ruske snage sa ukrajinskog teritorija, da se puste na slobodu politički zatvorenici na okupiranim područjima, da se obustave e, napadi i da se omogući neometan e, prolaz svim okupiran, do svih okupiranih područja i još uvijek Rusija drži dizel za ruske tenkove na ukrajinskom teritoriju. Ukrajina doista na kreativan način pristupa rješavanju tog problema. Razgovarali smo i o Donbasu i o e, dakle mirovnim snagama pod mandatom Europske unije i to bi moglo uključiti i e, dio rusko-ukrajinske granice koji nije pod kontrolom jer e, čim se Mislim da bi takva situacija dodatno e, olakšala provedbu sporazuma iz Minska i omogućila bi povratak e, mira u području Donbaska. Zato sam e, zahvala Njemačkoj, Francuski i SAD-u. Čitava međunarodna zajednica se slaže kada je riječ o modalitetima te mirovne operacije. Međutim, postoji samo jedna zemlja koja odbija dati podršku. Znate na koju zemlju mislim. E, možda sam sada pomalo emotivan, ali mislim da bi se ovaj sukob u Donbasu mogao vrlo, vrlo lako riješiti to ovisi samo o jednom čovjeku, jednom glavnom gradu i potreban je jedan jedini potez i to je sve. Mislim da bi se to moglo riješiti u roku od jednog do dva tjedna. Dakle, problem nije u samom sporazumu iz Minska, nego u izostanku političke volje. Rusiji nije potreban Donbas. Ona želi čitavu Ukrajinu. Oni žele obnoviti svoje nekadašnje carstvo. I zato e, želim odavde E, iz ovoga doma apelirati na čitavu Europsku uniju da ne dopusti Rusiji da razvije jedinstvo Europske unije. I znate na koju zemlju mislim. Nadam se da će na sljedećem sastanku Europskog vijeća u prosincu biti donesena politička odluka, ne o nastavku primjene ekonomskih sankcija, nego o tome da se one podignu na višu razinu. Mislim da bi Rusija trebala proporcionalno platiti veću cijenu kako se proporcionalno sve agresivnijem ponašanju. Kada će e, međunarodna zajednica prestati ulagivati se Rusiji, moramo imati, e, biti solidarni jedni s drugima i dopustite mi da vam još jedanput iskažem veliku zahvalnost Njemačkoj, Francuskoj, našim partnerima u sklopu normanskog formata e, i želim e, također pozdraviti vodstvo predsjednika Makrona u tom kontekstu. Hvala vam gospodin Jelislev. Sada riječ ima Radoslava Stefanova. Nažalost, nemamo više mnogo vremena, tako da vas molim da budete sažeti. Hvala. Hvala. Ja ću se samo dotaknuti četiri teme. E, hvala vam na vrlo relevantnom pitanju o tome vodili se rasprava u okviru NATO saveza o sigurnosnoj situaciji na Azovskom moru. Da kako da se vodi, kao što sam spomenula u svom izlaganju, mi vrlo budno pratimo situaciju i e, dobili smo i izjave na najvišoj razini i na Brasovskom samitu. I tamo smo rekli u odnosu na raspravu e, o Ukrajini i Gruziji da e, militarizacija Rusije na Krimu i Azovskom moru predstavlja dodatnu prijetnju neovisnosti Ukrajine i podriva stabilnost čitave regije. E, dakle, također se osuđuje djelomično otvaranje Kečkog mosta između Ukrajine i Krima, što je također još jedna povreda teritorijalnog integriteta integriteta e, Ukrajine i također se ometa pravo na plovidbu. Glavni tajnik Stoltenberg je tako, se također osvrnuo na to tijekom konferencije za novinare prošloga tjedna. On je govorio o tome da se ometaju trgovački brodovi u obavljanju svoje djelatnosti. Želim samo spomenuti još e, jednu stvar, Dakle, što poduzeti? Neću e, komentirati pitanje sankcija, to je pitanje koje mora razmotriti Evropska unija. Međutim, iz perspektive NATO želim samo reći da Rusija dobro reagira na odvraćajuće mjere i zato smo poduzeli one mjere koje sam vam objasnila na početku svog izlaganja. Mislim da uspješno odvraćanje znači suočavanje s Rusijom, da objasnimo što poduzimamo, a što ne. Tako da e, što se tiče NATO saveza mi mislimo da je to od temeljne važnosti. Mi smo u kontaktu s Rusijom na sastancima vijeća između Europske unije i NATO saveza. Mi ćemo sljedeći put na tom sastanku postaviti pitanje sigurnosti na Azovskom moru. Kao što smo čuli, potrebno je da se e, to poduzme iz svih perspektiva jer ne znamo koliko je ozbiljna situacija. Što se tiče nezakonite izgradnje e, mosta i militarizacije Azovskog mora, e, to se može okarakterizirati kao eskalacija sigurnosne situacije. Što poduzeti? Postavilo se pitanje ustavnih izmjena kako bi se članstvo u Europskoj uniji i NATO savezu ugradili kao cilj u uh, ukrajinski ustav. Mi smo razgovarali o tome sa našim prijateljima iz Ukrajine. Mi često odlazimo tamo u posjet da kako te ustavne izmjene su unutarnje ukrajinsko pitanje. Što se tiče članstva u NATO savezu, naši čelnici su prepoznali e, ukrajinske ambicije u smislu punopravnog članstva, to nije ništa novo. To se pojavilo još 2008. godine kada smo donijeli odluku da se otvara perspektiva za članstvo. Vrata NATO saveza su otvorena i za pristup, prošle godine je pristupila Crna Gora. započeti su pregovori o pristupanju sa bivšom Jugoslavenskom republikom Makedonijom ove godine. Tako da mi to razmatramo. Što se tiče akcijskog plana za članstvo, e, Evo, moj prijatelj zna da smo već osobno e, o tome razgovarali, kao i sa drugim kolegama iz Ukrajine. Činjenica je da je Ukrajina postigla impresivan napredak, posebno u posljednjih nekoliko godina i u posljednje dvije godine. Međutim, to još uvijek nije dovoljno blizu standardima koji se primjenjuju na članove NATO-a. Mi ćemo vam pomoći da dosegnete tu razinu, ali još i niste dosegli. Morate ostvariti neke stvari kao što su demokratska i civilna kontrola nad oružanim snagama. Dakle, to je samo jedan od parametara, ima i drugih. Mi ćemo e, surađivati s vama kako bismo pomogli u postizanju tih ciljeva a da kako što se tiče ovih ustavnih izmjena, to je vaše unutarnje pitanje. Mi prepoznajemo vaše aspiracije. Zatim, što se tiče pravne perspektive, NATO savez s time nema veze, ali ipak bih htjela skrenuti vašu pozornost na to da u Ukrajini se vodi jedna vrlo žustra rasprava o tome trebali napustiti sporazum između Ukrajine i Rusije o, o Azovskom moru iz 2003. godine. U Ukrajini je civilno društvo iznimno aktivno i mislim da ta rasprava nije okončana. Ukrajina to mora razriješiti i mislim da ona tome pristupa iz dobre perspektive. Postoji jedan zanimljiv memorandum koji je na tu temu objavljen prošloga tjedna i to na vrlo sveobuhvatan način gdje se iznose argumenti za i protiv. Mi ćemo podržati dosadašnje ukrajinske napore, a to je da se diplomatskim i pravnim putem pokušaju riješiti ovi problemi. Hvala. Dragi kolege, kolegice, moramo zaključiti s ovom točkom. Zahvaljujem svima i molim vas za pljesak govornicima. Uh, and, Puno hvala. Mi ćemo se sada razmistiti, a nakon toga odmah krećemo sa sljedećom točkom. How do I pronounce your name? Fiat? Colleagues, ladies and gentlemen, please. Poštovani kolege i kolegice, molim vas da zauzmete svoja mjesta. Žao mi je zbog kašnjenja s dnevnim redom, ali krećemo na sljedeću točku dnevnog reda. To je predstavljanje studije na temu standardizacije europskog naoružanja. Želim pozdraviti gospodina Daniela Fijata koji je stručnjak koji nam dolazi iz EU ISS-a Instituta EU-a za sigurnosne studije. Izvolite. Puno hvala. Dobar dan svima. Zahvaljujem predsjedateljici i zahvaljujem na tome što ste naručili ovu studiju. Institutu eu za sigurnosne studije bilo je zadovoljstvo provesti ovu studiju. Mogu vam reći da iako se radilo o vrlo stručnoj temi, ja sam proveo mnoge sate u zabavi pisajući e, taj izvještaj, a nadam se da će vama biti jednako zabavno čitati ga. Sada ćemo pokrenuti prezentaciju. Sve je u redu. Možemo krenuti dalje. Ja ću za početak pokušati opisati ciljeve studije i ciljeve koje sam i ja i EU ISS e, morao postići. Najprije nešto o opisu dosadašnje standardizacije naoružanja, a nakon toga nešto o budućnosti. Na koji način uvesti poboljšanja u standardizaciju van onoga što smo do sada činili. Ja ću poseban naglasak staviti na dijeljenje pomorskih informacija, a nakon toga ću govoriti i o budućnosti. To sve možete naći u studiji Treba vidjeti na koji način možemo raditi u e, kibernetičkom e, kriminalitetu, o pomorskom području i šire. Dakle, prošlost, budućnost, a isto tako i dodatno pitanje koje se ticalo toga da moramo usporediti pristup EU-a i NATO-a kada je riječ o standardizaciji naoružanja. Najprije, kao u svakoj studiji, treba definirati cilj. Standardizacija, posebno kada je riječ o naoružanju i vojsci, je vrlo složeno pitanje. I u civilnom sektoru i u obrani standardizacija je nešto što je slično kao proces. Kada je riječ o definiranju ili o ciljevima, u širem smislu, kao što možete vidjeti na prozirnici, možemo vidjeti da je standardizacija proces učinkovitog korištenja e, ujednačenih procesa ili pravila. Dakle, želimo drugim riječima imati zajednički način utvrđivanja, kategoriziranja i dobavljanja tehnoloških elemenata u civilnom sektoru i obrani. Na taj način će svi procesi biti učinkovitiji, a isto tako će se moći sniziti troškove i izbjeći dupliciranje. Sljedeće pitanje važno za standardizaciju, posebno kada je riječ o obrani, je interoperabilnost. Cilj standardizacije je, barem u teoriji, da s vremenom obrambeni sustavi budu međusobno kompatibilni, interoperabilni, dakle među zemljama, među različitim uslugama i službama i to na razini EU-a u zajedničkim politikama i na razini NATO-a postoji još jedna stvar koju treba imati u vidu glede standardizacije. Postoji razlika između standardizacije obrane i certificiranja ili identificiranja zajedničkih zahtjeva koji se odnose na kapacitete i tehnologije. Postoji tu razlika. Standardizacija se općenito odnosi na tehnologije, a certificiranje je vezano uz zajedničke zahtjeve koji su usklađeni i uz općenito načelni dogovor između vlada i vojski koje primjenjuju zajedničke specifikacije za bilo kakve obrambene kapacitete kojima se žele baviti. Dakle, zamisao je sljedeća. Države se žele povezati, zajedno razvijati obranu ili određeni dio tehnologije, čime će doprinijeti interoperabilnosti i smanjiti rizik od dupliciranja i e, viših troškova, jer svi rade isto. U širem kontekstu e, standardizacije treba najprije istaknuti nešto što je očito, a to je da sve češće ne možemo razgraničiti razvoj u civilnom i obrambenom sektoru. Dakle, kada je riječ o određenim komponentama ili tehnologijama koje su važne za sustave obrane u većini slučajeva standardi i tehnologije se u obranu preuzimaju iz civilnog sektora. Što se tiče smanjenja troškova, postoje tehnologije u e, poljoprivrednom sektoru, dakle civilnom, koji se prenosi u vojni. Druga stvar koju treba imati u vidu, a utječe na politike, je da su standardi dragovoljne naravi. Čak niti u NATO-u ne postoji neki sveobuhvatni mehanizam nametanja standarda među sve članove NATO-a. Radi se o procesu koji kreće sa dna prema vrhu. Uključuje se industrija od najranijih faza, a tijekom cijelog procesa mora postojati konsensus od najranijih trenutaka. Ne postoji li konsensus partnera, onda je teško dogovoriti se oko standarda, a nakon toga ih i primjenjivati, što je cilj svega. Dakle, smanjujemo troškove i ne želimo duplicirati ono što činimo. To je najvažnije. Treba u vidu imati još jednu stvar kada je riječ o standardizaciji naoružanja. Iako su dakle civilni i obrambeni sektor povezani međusobno, svaki je od tih sektora poseban. U studiji smo otkrili sljedeće. Kada je riječ o određenim tehnologijama ili komponentama, ono što traži obrana je različito od onoga što glede standarda želi civilni sektor. Zato je ono što prvo treba učiniti prepoznati tu liniju razgraničenja koja je prilično nejasna između civilnog i obrambenog sektora i shvatiti kada se obrambeni sektor treba uključiti u razgovore o standardima i ujednačavanju. To je najveći izazov pri standardizaciji jer su pravila, kao što rekoh, dragovoljna. A sada nešto što je prilično očito, u čemu se sektori razlikuju. Kada je riječ o određenim e, komponentama, razina sigurnosti koja se zahtjeva je različita. Obrambeni sektor u nekim dijelovima želi sigurnije e, rješenja, i e, tehnički zahtjevnija rješenja od civilnog sektora. Ne znam je li ovo sve baš jasno u ovom trenutku, ali u studiji je jasno naznačeno. Postoje različiti ustupci prilikom standardiziranja koji su nužni posebno u EU kontekstu. Kada je riječ o vojnim zahtjevima, postoji uvijek natjecanje između zahtjeva postavljenih od EU-a ili NATO i zahtjeva koji se posebno odnose na nacionalnu razinu. Znamo i sami da postoji ta jedna napetost između onoga što se traži na nacionalnoj i na zajedničkoj razini. Drugo je pitanje dupliciranja istraživanja i tehnologija, te troškovi koje to predstavlja po državama. Jedan od obrazloženja zašto je e, potrebna standardizacija Europskog fonda za obranu je upravo to da se smanje troškovi istraživanja i razvoja. Tu je i pitanje procesa nabave i mjesta u kojemu treba stvari standardizirati. Treba li to biti na razini temeljnih e, istraživanja i prototipa ili kasnije? Treba li to biti tako da se pravila standardiziraju kasnije u procesu i koji su troškovi toga? Ako želite raspravu na razini EU-a, onda o tome morate razgovarati vrlo rano i to uvesti u fazu istraživanja i razvoja. Zbog toga je Fond za obranu naglasio izradu prototipa. To je vrlo prikladan aspekt za standardiziranje kada je riječ o životnom ciklusu vojnih kapaciteta. Tu bi trebalo koristiti ranu standardizaciju. Kada je riječ o vojnim kapacitetima općenito, možemo primijetiti da u brojnim e, ugovorima o nabavi i u brojnim programima troškovi e, obično nastaju zbog toga što je standardizacija izostala u ranijim fazama. To je još jedno područje za preporuke ili za izradu politika. Treba razmisliti o integriranoj strategiji standardiziranja i krenuti sa time što je moguće ranije u procesu. Ako to izostane, a to smo dokazali kroz proučene programe, nastaju golemi troškovi zbog održavanja i ostaloga. Dakle, u vrlo ranoj fazi treba spriječiti kasni nastanak troškova zbog različitih kapaciteta. Još ću ovdje istaknuti jednu stvar, a to je sigurnost isporuke. Standardizacija je nešto što je uvelike i politički proces. Ona jest dragovoljna, ali treba razmisli o tome koji standardi će se prihvatiti, primijeniti a isto tako to utječe općenito na nabavne lance širom EU-a. Kada je riječ o malim i srednjim poduzećima koji su ključni akteri u inovacijama i nabavi, njih bi trebalo od najranijih faza u sve uključiti. Trebaju nam mala i srednja poduzeća ili nešto veća kako bi se smanjili troškovi nabave ako će se nastaviti sa rascijepkanom e, nabavom i e, propustiti prilika e, za standardizaciju, onda će se troškovi povećati. Rascijepkanost nije pametna kada je riječ o razini EU-a. Ne znam je li vam sve u ovom trenutku jasno, ali ovim grafom želim prikazati standarde koji su do sada već u Europskoj uniji usuglašeni među različitim akterima. Možete ovdje vidjeti e, Ministarstvo obrane SAD-a, zatim je tu NATO, znamo da i on proizvodi standarde, ali ih i primjenjuje. I tu je cijeli niz različitih tijela te EU tijela i odbora e, koji razvijaju standarde i u civilnom sektoru. Na grafu možete vidjeti još nešto. Imamo mnogo veći broj e, pravila koji se primjenjuju na civilni sektor a usuglašeni su od onih u obrani. To je donekle razumljivo, jer je lakše osmisliti standarde u civilnom nego u vojnom sektoru. No pogledajmo ovdje ključna područja u kojima postoje pravila i standardi. Recimo, tu su računalna sučelja, e, elektronički sustavi i tako dalje. To je nešto što proističe iz civilnog sektora, ali važno je i za vojni. Zbog toga se uvijek izriče argument kojeg i mi imamo u studiji, a to je da treba pratiti što se događa u civilnom sektoru, a može se primijeniti šire i u vojnom sektoru. I to treba imati na umu. A sada nešto o razlikama između EU-a i NATO-a konkretno. Možemo reći da NATO ima puno duže iskustvo E, u izradi standarda. Još od 50. ili 60. godina e, prošlog stoljeća radilo se na izradi standarda. EU ima bogato iskustvo u izradi standarda u civilnom sektoru, a u vojnom baš i ne toliko. Bez obzira na to, u studiji smo opisali razlike između EU-a i NATO-a, a posebno smo opisali i dodanu vrijednost koja postoji na razini EU-a. To je u kontekstu toga da su nejasne granice između civilnog i obrambenog sektora. Zatim, Europskoj komisiji jest moguće pratiti što se događa u civilnom sektoru te to primijeniti u obrambenom sektoru. Dakle, EU ima dodanu vrijednost toga da može doprinositi vojnom sektoru na načine na koji to NATO nužno ne može. Zatim je tu i pitanje zakonodavstva. Postoje važni pravni instrumenti na kojima je EU radila. 2009. izradila je direktivu o nabavi oružja, što ima pravne posljedice na standardizaciju. Jedan od zaključaka studije je da treba uz evaluaciju e, paketa za obranu raditi i na standardima za nadzor. A sada postoje ovdje i razlike između NATO-a i EU-a, što utječuje na, utječe na raspravu o standardizaciju. Radi se o proračunskim i financijskim pitanjima. Europskim fondom za obranu EU je dobila mogućnost financirati različite inicijative, te ne samo izraditi zajedničke vojne zahtjeve, već i integrirati standardizaciju svih programa istraživanja i programa za vojne kapacitete. Znam da postoji e, pro e, prijedlog uredbe o e, Europskom vojnom fondu i čini se da se veći naglasak stavlja na usklađivanje zajedničkih zahtjeva to mi je razumljivo. Međutim, smatram da u budućnosti mnogo više pozornosti treba posvetiti standardizaciji komponenata i tehnologija koje se mogu integrirati u vojnim kapacitetima koje se financira e, tim fondom. EU i NATO su dakle uključeni u standardizaciju naoružanja, ali to čine iz različitih e, kuta gledišta i e, različitim alatima. A sada bismo mogli nešto reći o različitim alatima i inicijativama. Vidjet ćemo na koji način se EU do sada bavila pitanjima e, standardizacije. Tu imamo agenciju za obranu koja je do sada preuzela ključnu ulogu u određenim bazama podataka putem kojih se vršila standardizacija. Ovdje možete vidjeti dvije glavne agencije, EDSIS i EDSTA. To su elektroničke baze koje su registri za postojeće standarde. Može ih se koristiti e, za potrebe različitih vojnih agencija i tijela. To je Um, izvor informacija na jednom mjestu o standardima. Jedan od prijedloga u izvješću o studiji je sljedeći. Mislimo da ove dvije baze podataka vrše vrlo važnu ulogu, no ipak bi uz te date podatak, baze podataka više pozornosti trebalo posvetiti suvišnim standardima. Kako smo prolazili kroz standarde, vidjeli smo da postoje mnogi zastarjeli standardi koji su nekoć davno možda i bili važni, ali danas više nisu. Postoje stotine zastarjelih takvih standarda. Zato bi bilo dobro, i to preporučujemo, da se pitanje zastarjeli standarda riješi u bazama podataka kako bi akteri zaista mogli znati što je danas relevantno, a što više ne. Na taj način bi se poboljšalo stanje raspoloživih informacija o standardima u sektoru obrane. Tu je i pitanje hibridnih standarda Hibridni standardi se odnose upravo na onu zamagljenu liniju između civilnog i obrambenog sektora. Tu EU obavlja vrlo važan posao, a i Agencija za obranu. Uvedena su e, tijela za standardizaciju u EU u civilnom sektoru. Treba vidjeti koju ulogu mogu odigrati i što čime mogu doprinijeti standardizaciji naoružanja. Ovdje na prozirnici možete vidjeti tri ključne institucije na koje se oslanja EU. Europski odbor za standardizaciju ili normizaciju, za tehničku normizaciju i institut za telekomunikacijsku normizaciju. Ova tijela mogu pomoći tijelima e, vojne prirode da primjene civilne standarde za razvijanje vojnih kapaciteta. Još je i važnije, po mom mišljenju, to da ih se može u ranijim fazama e, angažirati e, kako bi se moglo bolje raditi kroz EDF. E A sada nešto o dijeljenju pomorskih informacija i satelitskih sustava. Neću u stvari sada ulaziti u sve detalje, ali dao bih vam neke informacije o tome gdje je EU sada u pogledu E, standardiziranja različitih sektora. Što se tiče pomorskog sektora, postoje brojne inicijative. Safety Net je jedna od komisijnih inicijativa u civilnom sektoru. Primarno je osmišljena tako. Njezin je glavni cilj da se okupe sva glavna pomorska nacionalna tijela kako bi bolje raz, e, razmjenjivali informacije o sigurnosti i o zaštiti okoliša u pomorskom e, sektoru. Tu je važno istaknuti i projekt Europske agencije za obranu. E, to je projekt e, kategoriji B u kojemu se radi na mreži za nadzor. Tu su ne samo povezana nacionalna tijela, već se naglasak stavlja i na osmišljavanju edukacije na e, e, namijenjene oružnim snagama i pomorskim snagama širom Europe. Treba imati u vidu i PESCO i projekte Europskog fonda za obranu, gdje se radi na razmjeni podataka u pomorstvu. Zatim je tu i Ocean 2020 koji ja smatram vrlo zanimljivim projektom. To je projekt koji treba integrirati dronove u pomorskom sektoru Dakle, radi se o tome da treba imati uvid u tehnologiju koja je potrebna kako bi se e, tehnologija dronova iskoristila u pomorskom e, sektoru. Uz to je tu i PESCO, projekt e, zaštite i pomorskog nadzora. To je projekt kojim se bavi nekolicina država članica. Cilj je poboljšati komunikaciju između sustava zaštite lučkih kapaciteta te to primijeniti na širu sliku e, u pomorskom smislu. Sa većinom e, ovih projekata može se učiniti mnogo, ali e, treba se potruditi. Neki su od njih u pilot fazi, a pitanje je hoće li se e, fond za obranu nakon 2020 ozbiljnije u sve uključiti i kakvi će opipljivi rezultati u praksi e, biti e, tih projekata. Ovdje možemo vidjeti različite inicijative u kojima je ostvaren značajan napredak. Među njima je jedna iz agencije za obranu i sa nacionalnih razina. Cilj je ove inicijative uvesti certificiranje vezano uz zračni prostor. Imamo tu i još jedan civilni projekt u koji se uključila obrambena agencija, to je takozvani projekt Midcast, u kojemu se pokušava izraditi standarde za izbjegavanje sudara u zračnom prometu. Naglasak je na tome da se riješe izazovi vezani uz obranu, ali uz to i to da se iskoristi stručno znanje iz civilnog sektora. Osim uvida u dronovsku tehnologiju treba razmišljati i o drugim pilot projekte kroz koje se želi uključiti dronove na siguran način u zračni prostor. Postoji i pilot projekt EDF-a e u kojemu se ulaže u sustave detektiranja, a sve se oslanja na zaključke iz civilnih istraživanja. Ja se nadam da nisam previše duljio i da imamo dovoljno vremena. Ubrzat ću malo. Nemamo tu samo preporuke, već bih nešto rekao i o područjima na kojima EU može učiniti više. Govorio sam o vojnoj mobilnosti. To je ne samo važna tema zbog toga što je e, to prioritet nato i EU-a. To je važno i zbog prometne infrastrukture sada se izrađuju standardi u civilnom sektoru koji će se odnositi na infrastrukturu, a omogućit će funkcioniranje i vojnih struktura. Ne radi se samo o infrastrukturi, o željeznici, o zračnim lukama, o e, morskim lukama i tako dalje. Radi se i o tome da se tehnologije za nadzor mogu koristiti u prometu. Prema tome, vojna mobilnost je e, nešto u čemu ne treba zanemariti standardizaciju. A sada još jedno područje u kojemu očigledno treba koristiti standardizaciju. Radi se o kibernetičkoj obrani. I tu ponovno imamo sučelje obrane i civilnog sektora. Kao što znamo, kibernetička sigurnost je važna i EU, ali isto tako i u PESCO-u i u EDF-u. To je jedna e, horizontalna tema na kojoj se radi. I posljednje područje koje ovdje navodim je upravljanjem sektorom energetike iz perspektive obrane. I to je također nešto što je važno EDF-u, ali i Europskoj komisiji. U izvješću sam napisao da postoje brojna dodatna područja u kojima bi se trebalo raditi na standardizaciji kako bi se smanjili troškovi vezani uz zaštitu okoliša i energetiku. A sada konkretno o preporukama. Najprije ona koja se nalazi svuda. Treba poboljšati međuinstitucijsku suradnju. Rekao sam da je to preporuka koju nalazimo svuda u svakom izvješću, ali želim ovdje istaknuti da kada sam radio i razgovarao s ljudima iz struke, rekli su mi da su nekako dobili dojam da su isključeni iz procesa standardizacije. Ja bih rekao da ih je važno uključiti od najranijih faza. Postoji neka naravno osjetljiva pitanja koja su vezana uz povezivanje i suradnju civilnih i vojnih ili obrambenih poduzeća. U postojećem okviru bi e, se u okviru kontaktne skupine trebalo standardizaciji posvetiti pozornost od najranije faze. Ne želim reći da se ne čini ništa, treba samo pogledati što radi Agencija za obranu. Ono što želim reći je da se i Europsku komisiju treba uključiti u izradu standarda. Tu treba onda promisliti o e, suradnji sa civilnim akterima i sa akterima iz sektora obrane. Zatim je tu EDF. Ovo je ključni trenutak da se povede računa o standardizaciji naoružanja. Postoje mogućnosti e, financiranja i bilo bi šteta propustiti te e, mogućnosti. Ja u izvješću, a i ovdje ističem to, da treba biti oprezan kada je riječ o EDF-u. Ako se standardizacija ne bude provela kako treba od početka, onda će možda EDF prilikom financiranja projekata naići na iste probleme kakvi su se javili u programima druge vrste gdje nemamo interoperabilnost, nemamo kompatibilnost, imamo previsoke troškove, a sve se to svodi na to da standardizacija nije bila provedena kako treba. Postoji i argument e, prema kojemu ako standardizacija ne bude kvalitetna, nećemo uopće moći koristiti sredstva EDF-a. Zatim imamo i treću preporuku a tiče se PESCO-a. U Peskovu se radi na izgradnji vojnih kapaciteta. Treba imati u vidu da standardizacija i usklađivanje zahtjeva predstavljaju nešto što je jako važno za sve projekte koje financira Pesko. Konkretno je važno razdoblje nakon 2020. godine jer će se financirati projekti ne samo kroz PESCO, već će se ti projekti financirati i kroz EDF. Kada je riječ o takvim projektima, u njima je standardizacija jako važna. Postavlja se pitanje kako provesti standardizaciju. Kad s jedne strane imamo PESCO, međuvladino tijelo, a s druge strane EDF, koji je europsko tijelo, supranacionalno tijelo treba vidjeti na koji način biti dosljedan i na koji način uskladiti zahtjeve s obje strane. Trebalo bi na jasniji način e, objasniti standardizaciju u pravnim instrumentima EU-a. To je posebno važno kada je riječ o EU direktivama koje se odnose na poduzeća, na nabavu, na Eh, lanac eh, opskrbe i tako dalje. Mislim da bismo prilikom provedbe budućih evaluacija obratimo pozornost i na to što smo učinili glede standardiziranja. To bi dakle bio jedan općenit komentar. Iako imamo baze podataka i kontaktne skupštine koje rade na obrambenim standardima, nemamo sveobuhvatni mehanizam kojim ćemo pratiti ostvarene uspjehe. Tome bismo možda trebali više pozornosti posvetiti. Za kraj treba optimizirati različite baze podataka i e, upisnike koje imamo. Dakle, trebamo poraditi na, kohez, na dosljednosti e, onoga e, baza podataka kojima i upravlja NATO, ali moramo u tome unijeti elemente aspekata poput zastarjelosti, te također se zapitati koji će standardi biti relevantni u budućnosti. Dobro imati baze podataka, ali mogu nam je također vidjeti E, kako pomoći tom sektoru da vidi koji su standardi sada relevantni. Mislim da sam tu trebao završiti. Thank you, sir. Thank you for, for... E, hvala lijepa. E, vaša studija je bila jako dobra i izvrsno ste je prezentirali. Imam nekoliko pitanja za vas koji se odnose na zastarjele norme. E, možete li nam reći e, trebamo li tamo e, primjenjivati različite odredbe o povlačenju te tehnologije? Moramo li imati naravno realan pristup interoperabilnosti među pojedinim ustanovama? Zatim, po pitanju vojne mobilnosti čini se da je na samom početku operacija koju je NATO savez vodio u Europi da je e, mobilnost bila preduvjet za to. Naime, infrastruktura je e, morala biti standardizirane do određene mjere kako bi se mobilnost eh, mogla ostvariti. Što bi sada o tome misli? Trebali to sada brzo uvesti? Primjerice u eh, novi eh, višegodišnji financijski okvir ili pak u sljedeći. Što će nam točno trebati u tom smislu kad se radi o zakonodavstvu u EU. Nadalje, što se tiče Europskog fonda za obranu, mi smo na odboru sede naglašavali potrebu da se ojača uloga malih i srednjih e, poduzeća po tom pitanju. Što vi mislite što treba napraviti da ta poduzeća također e, mogu iskoristiti normizaciju. Hvala lijepa, hvala na izlaganju što ste ga održali. Standardizacija u Europi je duga priča koja je neuspješna. U posljednjih 20 godina nije došlo ni do kakvih opipljivih rezultata. E, prošle godine Evropska je unija uvela nove politike od kojih ste neke spomenuli. Htio bih vas pitati za plan razvijanja kapaciteta i e, koordinirano dvogodišnje preispitivanje e, situacije. Te su dvije nove politike kako one mogu pridonijeti standardizaciji. Sada zastupnik Marek Jurek. Da, imam kratko pitanje. Rekli ste nam da morate smanjiti troškove standardizacije. E, međutim, vi govorite ovdje o sveukupnim troškovima standardizacije. Kako procjenjujete sam e, trošak i poteškoće koje se mogu pojaviti u pojedinim zemljama? Dakle, s jedne strane postoji e, sama cijena, sam trošak, e, zatim poreze koje plaća obrambena industrija, to je različito od zemlje do zemlje. I još jedna druga važna stvar jest potrošnja. Naime, to uvelike ovisi o tome ima li pojedina država svoje obrambenu industriju. A e, imamo velik broj država članica u Europskoj uniji, situacija je različita. E, to je prvo pitanje, naime odnosi se na različite razine e, ulaganja u tom smislu. A drugo pitanje je e, na koji način dobri rezultati koji se postignu prilikom standardizacije mogu biti primijenjeni e, posvuda. Hvala, mislim da smo sad čuli sva pitanja. Hvala lijepa na ovim izvrsnim pitanjima kojima ću se pozabaviti jedno po jedno. Po pitanju zastarjelosti te gdje u sustavu e, možemo uočiti tu zastarjelost. Ono što je jako važno i upravo zato obrambena industrija se mora u to uključiti u ranim fazama. Naime, nisu institucije te koje su najučinkovitije kada se radi o primjeni standarda i koje norme treba e, primjenjivati u budućnosti. Budući da govorimo o tehnologiji i o sastavnim dijelovima, sam sektor i industrijski sektor je tu onaj koji je najpozvaniji da se izjasni jer oni sami ponekada traže da se određene norme razviju. Iz tog razloga pokazujemo da su baze podataka koje već posjedujemo i dalje potrebne. Treba naravno vidjeti kako ih koristi industrijski sektor i vlade, ali kada se govori o civilnim aspektima, i obrani vidimo da zapravo industrijski sektor mora predvoditi jer oružane snage, vlade pa čak i ustanove iako mogu računati na to e, dobre strane smanjivanja troškova e, prilikom ostvarivanja interoperabilnosti, tradicionalno gledano, kako da se izrazim, nisu sami po sebi oni koji najbolje znaju gdje je tehnologija najviše dobrodošla. I e, dakle, bilo bi bolje e, da to rade velika poduzeća, ali također mala i srednja poduzeća također koje su jako važna po pitanju inovacija. Iz tog razloga zalažem se zato da se industrijski sektor na puno cjelovitiji način uključi u ta razmišljanja. Što se tiče vojne mobilnosti, to je jedno od ključnih projekata suradnje između Europske unije i NATO saveza. Sa stajališta Europske unije smatram da iako u sljedećem VFO-u zato treba posvetiti 6,5 milijardi eura e, samom projektu, tu se otvaraju mnoge mogućnosti za Europsku uniju jer mnogo će osvisiti o vojnim u ulaganjima. Dakle, potencijalna, već postojeća infrastruktura, e, njome se mogu prevoziti vojni kapaciteti. Međutim, postoji potreba da se razvije infrastruktura i da se postigne dogovor o tome koje kriterije imaju svojine strane. Mi možemo naravno vidjeti E, u Europskoj uniji koje potrebe postoje, ali poteškoće je kad se sve to pretvori u sektor NATO saveza. Dame i gospodo, za malo vremena će nam prestati prevođenje, moći ćemo nastaviti nakon e, toga bez prijevoda. Oprostite, ovaj današnji dan je dugačak i E, situacija je takva kakva je. Pokušat ću onda brzo odgovoriti za slučaj da još netko želi postaviti pitanje. Naime, govori se o tome kako se mogu koristiti civilne norme za vojnu mobilnost neće glatko teći kada gledamo koje zahtjevi ima NATO savez, a koje Europska unija po pitanju razvijenja infrastrukture. Ne zaboravimo da će svaka država članica također e, biti ona koja će imati na svom tlu infrastrukturu. Što se tiče e, poduzeća, malih i srednjih, e, jest upravo jedan od glavnih razloga za europski obrambeni fond. Na europskom obrambenom tržištu industrija je u rukama tek e, šačice država članica. One imaju mala i srednja poduzeća e, koja zapravo u nekim zemljama predstavljaju nacionalni lanac opskrbe. U Ruskoj uniji ne postoji samo fragmentiranje u smislu e, države do države, već i o načinu na koji se e, pokušava raditi na inovacijama. A znamo da čak i u sektoru obrane upravo mala i srednja poduzeća pokreću tu inovaciju. Tu ima pak puno problema e, za poduzeća tih razmjera, prije svega kapital koji mogu posvetiti E, istraživanju i razvoju. Oni imaju uglavnom male proračune u tom smislu e, kako bi oni mogli doći na komercijalnu razinu e, moraju se povezati s drugim poduzećima. Prva stvar je dakle posjedovanje kapitala. A ona poduzeća koji su imaju sreću da su dio određenih programa, onda tu ipak mogu dobiti određeni kapital u te svrhe. A drugi problem je da prekogranično ne možete doći do određenih e, programa, dakle prekogranični pristup programima. E, prema tome, ovaj novi pristup treba omogućiti više prekogranične suradnje, ali bit će potrebno dosta vremena prije nego što se sve to promijeni u opskrbnom lancu u Europi. Ono što predstavlja problem jest kako izbjeći da Europski obrambeni fond ne postaje jednostavno izvor subvencioniranja za sadašnje nacionalne opskrbne lance. Treba dakle ostvariti pravu prekograničnu suradnju. Međutim, to nije lako jer velike firme često tvrde da znaju ko su najbolje e, tvrtke s kojima trebaju raditi u opskrbnom lancu, što često znači isključivanje mnogih tvrtki. E, e zajednička obrambena sigurnost i kac naravno igraju e, važnu ulogu CDP treba organizirati prioritete za razvoj kapaciteta, a KACPAK je tu kako bi doveo do veće razmjene informacija među državama članicama o planiranju obrane obrambenih politika. E, također to uključuje i planiranje obrambenih tehnologija u okviru kada e, možete e, dakle imati neke mogućnosti da se ljudi javljaju sami dobrovoljno i to se onda može iskoristiti u okviru e, programa zajedničke sigurnosne politike. Dakle, neke zemlje mogu se javiti i reći u okviru karda i reći, na primjer, da imaju vojne brodove ili pak e, fregate, na primjer, i onda se u okviru karda to može dovesti na razinu Europske unije i reći da se tako nešto može razvijati, a poslije se mora odlučiti naravno što se želi razvijeti i CDP i kad zapravo trebaju imati početno dogovor država članica o tome koje će kapacitete razvijati. a nakon toga trebaju ustanoviti kakvo istraživanje i razvoj trebaju raditi i kakvu ulogu treba imati standardizacija u tome. Međutim, ta dva programa jako su važna kao temelj za Europski obrambeni fond i za PESCO. E, gledamo također i na aspekte smanjivanja troškova gdje je vrlo teško dati točne brojke u smislu koliko će se sredstava uštedjeti. Postoje tri različita izvora u studiji koji su ukazivali da bi se moglo uštedjeti novac navodno na razini Europe. Europska komisija je krajem e, desetih godina naručila studiju Sussex gdje se tražilo otprilike nekih 50% uštede, ako se ozbiljno time pozabavi. Studija NATO saveza ukazivala je na mogućih 30 do 50% smanjenja kapaciteta za NATO zato što se nije dobro napravila standardizacija, a konačno studija Europske komisije je nešto što je pokazala Europska obrambena agencija da u nekim sektorima primjena civilnih standarda može